za što e, treba biti e, odgovorna. Hvala lijepa, time smo završili sa obrazloženjima glasanja i dnevna sjednica se prekada